za Republiku Moldovu izvjestitelje. E, gospodin Mojza ima riječ. Gospođo predsjednice, e, povjereniče. Evo, e, povjerenica sjedne, to je pristojno da to dozvolim. Povjerenice, kolege, za Europsku uniju ova e, do, dosje je e, gesta koja je e, simbolična u ekonomskom smislu, ali ima veliki politički značaj u vrlo važnom povijesnom trenutku za Moldovu i za europsko susjedstvo. Za Moldovu je to dašak svježeg zraka. Za, naročito za njihovo vočarstvo. Oni e, gaje e, jabuke i šljive i tu i moramo pokazati solidarnost u teškoj situaciji. Europska unija i Moldova su potpisali sporazum e, o pridruživanju 27. lipnja. To je ratificirano 2. srpnja nakon toga e, je Rusija e, donijela embargo na uvoz iz Moldove. 7. kolovoza je e, donijela embargo na uvoz iz Europske unije u kontekstu ukrajinske krize što je povezano sa širim pitanjem istočnog susjedstva. Rusija se krivo smatra kao ciljem nekog geopolitičke urote to je sukob koji je e, e, nastao zbog e, dramatične razlike u pogledima na svijet. Laži propankanda i jabuke su postale oružje u vrlo čudnom ratu. Moldovske vlasti su se obratile Europskoj unije zahtijevajući hitnu pomoć E, naročito za e, jabuke, e, šljive i stolno grožđe. Komisija je pozitivno odgovorila i nadam, vijeće se složile, nadam se da ćemo i mi parlament dati svoj blakoslov. Poljoprivreda iznosi 40% BDP-a Moldove E, i e, zapošljava e, dvjesto jednu četvrtinu stanovništva Moldove. Oni žive u ruralnim područjima na malim i srednjim farmama. A sada legalni kontekst ovog prijedloga autonomne e, povlastice e, dozvoljavaju trgovinskim partnerima da daju koncesije e, partneru to je uvedeno već 2008. za Moldovu. Komisija sada predlože da se uvedu tri nove kvote za Eh, šljive, eh, stolno grožđe eh, i to 10.000 tona za svaku kategoriju. Kvote za tri proizvoda su vrlo ograničeni u volumenu usporedbi sa e, proizvodnjom u Europskoj uniji to je samo 0,1 e, e, posto proizvodnje jabuka na primjer specifičnije u svjetlu kulturne i geopolitičkog susjedstva s Rumunjskom vjerojatno je da će dodatni volumen proizvoda biti iskorišten i apsorbiran na rumunjskom tržištu to je mm, ova kvota eh, je eh, pokriva samo 8% rumunjske proizvodnje. Eh, sada nekoliko riječi na rumunjskom. Nadam se što da će moldovske vlasti uspjeti iskoristiti ovu inicijativu i to na uspješan način. Apeliram na rumunjske rumunjske poduzeća da iskoriste ovu e, šansu za trgovinu sa e, molovskim kolegama. To su proizvodi koji su vrlo potrebni. Hvala gospodine Mojsa. E, pozdravljam vas ovdje. Izvolite, imate riječ. Gospođo predsjednice, čast je na meni. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, Sadašnji fokus medija se uglavnom vrti oko događaja u Ukrajini. No kao što znate, tu je još jedan važan susjed Europske unije i to je Republika Moldova. I ta zemlja se suočava sa vrlo teškim ekonomskim posljedicama odluke da potpiše um, sporazum o pridruživanju s Evropskom unijom. Moldova smatra da bi se njezin gospodarski razvoj trebao temeljiti na europskim eh, vrijednostima te na dubokom i sveobuhvatnom sporazumu s Evropskom unijom. To je dakle bilo za nas. I određeni proizvodi koji su se izvozili isključivo u Rusiju više ne mogu na to tržište. Povlastice u okviru e, scheme GSP+, koje Moldova uživala u bilateralnom e, programima, su također obustavljene. Sve znamo da se mogu održavati slobodne, e, zone slobodne trgovine u nekoliko područja poduzetnici rade tamo gdje se trguje proizvodima i uslugama. I zbog toga moramo pomoći Moldovi, našem istočnom susjedu. Moramo im pomoći ne samo u provedbi e, dubokog i sveobuhvatnog sporazuma, što činimo, već i kroz sve ostale e, načine na koje možemo. zbog toga komisija predlaže da se izmijeni uredba o autonomnim trgovinskim povlasticima, i želi dakle svoje jabuke, stolno grožđe i šljive preorijentirati na europsko tržište i na nova tržišta, te pomoći Moldovi da na novim tržištima nađe nove partnere. Tako da ovo je privremena mjera, kao što je izvjestitelj rekao, isteći će za godinu dana. Komisija predlaže da se primjeni retroaktivno i to od, e, počevši od kolovoza ove godine kada su uvedene prve zabrane na izvoz u Rusiju. Dakle, mjere se odnose na šljive, jabuke i stolno grožđe i to ne predstavlja nikakvu prijetnju europskom tržištu, što je jasno rekao izvjestitelj. Svjesna sam da se brinemo oko mogućeg učinka na naše poljoprivrednike, no uvjerena sam da je pokazivanje podrške i pokazivanje solidarnosti neće donijeti nikakav rizik našim poljoprivrednicima. Da vam dam brze brojke. Uvoz jabuka iz Moldove predstavlja 0,8% cjelokupne europske proizvodnje, a groža 1,1%. Tako da mislim da je ovo odlična mogućnost za nas da pokažemo solidarnost sa zemljom u susjedstvu koja prolazi kroz poteškoće i zahvaljujem vam što ste ovako brzo postupili u ovom o, Zahvaljujem i odboru za međunarodne poslove te izvjestitelju Mojsi. E, hvala gospođo povjerenice, gospodin e, iz odbora za ruralni razvoj. On ima jednu minutu, on je ovdje, zato dajem riječ e, Juliju Winkleru od Pučana. Hvala vam predsjednice, povjerenice, uvaženi kolege. Pučani u potpunosti podržavaju usvajanje prijedloga za uvođenje autonomnih trgovinskih povlastica za Moldovu i jako je važno da pokažemo našu podršku zemlji u susjedstvu. Ovaj izvještaj uvodi nove mjere da se, dakle, u cilju rješavanja nepoštenih trgovinskih praksi od strane Rusije. Prošle godine sam bio izvjestitelj za Moldovu kada je Europska unija predložila potpunu liberalizaciju na uvoz moldovskog vina nakon slične zabrane od strane Rusije. Današnja odluka zapravo nadopunjava dopunjava mjere usvojene prošle godine, a to je dakle otvaranje tržišta Europske unije za proizvode e, iz Moldove i nadam se da će parlament usvojiti ovo izvješće bez dodatnih amandmana. Sutra ćemo glasati o ovom e, izvješću i nadam se da će biti objavljeno do kraja godine kako bi partneri iz Moldove mogli i e, iskoristiti ove tri iznimne carinske kvote što je prije moguće. Te na kraju e, radit ćemo na budućoj perspektivi Europske unije za Moldovu i raditi na razvoju, na gospodarskom razvoju e, Moldove te na približavanju Europske unije i Moldove. Hvala vam gospodin Winkler, a sljedeći je gospodin David Martin u ime SND-a. Hvala vam. Ja bih također e, čestitao gospodinu izvjestitelju na ovom e, izvješću. Mislim da je ovo jedan od prvih izvještaja kojeg je pripremio, te i gospodinu Winkleru koji je bio izvjestitelj u Sjeni. U ovim okolnostima ovaj izvještaj je vrlo brzo pripremljen i mislim da smo svi postigli, zapravo da se svi slažemo da ćemo pružiti ovaj oblik poljoprivredne podrške Moldovi kroz ova tri proizvoda. Istovremeno ove mjere neće nimalo naštetiti europskom poljoprivrednom sektoru, tako da to je situacija u kojoj svi dobivaju. Evropska unija se obvezala da će pomoći Moldovi pred ruskom agresijom i trgovinskim zabranama. I to samo zbog toga što Moldova želi ojačati političke veze sa uh, e, Europskom unijom. Hvala vam. Hvala vam. A sljedeći govornik je gospodin Jackijević e, u ime ICR-a. Prije oko mjesec dana smo vodili raspravu u ovom domu o sporazumu o pridruživanju s Moldovom. Većina nas je dala zeleno svjetlo integraciji i približavanju ove zemlje sa Europskom unijom. Prisjetimo se da Moldova već dugo vremena e, je izložena pritisku iz Rusije. I Rusija čini sve što može kako bi e, on sprečavala Moldovu da se približi Europskoj unije. Ova zabrana uveza to je samo još jedna e, dodatna politička ucjena koju Rusija vrši na moldavsku, moldavski narod. Rekli smo jednom da želimo da Moldova bude bliža Europskoj uniji. Ovaj ruski embargo je prijetnja našoj, e, našim pokušajima približavanja. Smatramo da autonomne trgovinske povlastice moraju biti uvedene što je prije moguće jer je to i u našem interesu. Osim toga moramo biti svjesni da moramo pomoći, to jest da ćemo morati pomoći našim moldovskim prijateljima i u budućnosti, osim ako ne želimo da tu e, zemlju zadesi ista sudbina kao i Ukrajinu. Čekam na kraj prijevoda e, e, Petra Austrevičius za ALDE ima jednu minutu i 30 sekundi. Izvolite. Hvala vam gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Prije točno mjesec dana ovaj parlament je glasao za sporazum o pridruživanju sa Moldovom. Svi smo uvjereni da kroz provedbu sporazuma i plana o pridruživanju između Europske unije i e, Moldove, da će ta zemlja i regija biti, e, da će se bolje razvijeti. No, s time se ne slaže veliki brat na istoku, koji je odlučio zabraniti uvoz čitavog niza poljoprivrednih e, proizvoda. To je jasno kršenje propisa iz svjetske trgovinske organizacije. To šteti i Moldavcima, ali i Rusima, zbog toga što su e, cijene proizvoda porasle u praznim ruskim trgovinama. Mi danas moramo još jednom pokazati političku solidarnost sa građanima Moldove. I to najprije onim 250 tisuća osoba u zemlji koji žive upravo od poljoprivrede. Poljoprivreda predstavlja 40% gospodarstva Moldove kroz ove iznimne carinske kvote smo pokazali da vjerujemo u europsku budućnost Moldove. A i ta je zemlja to pokazala na svojim nedavnim izborima. Djelujemo na svim poljima, u političkom, gospodarskom, a u nekim pogledima i na humanitarnom. Dragi kolege, ne smijemo se brinuti za e, oko dramatičnog učinka ulaska šljiva i e, jabuka iz Moldove na europsko tržište. Garantiram vam da su jako ukusni. Hvala vam na komentaru na kraju. Sljedeći e, govornik je gospodin Šolc u ime Ujedinjene ljevice. Gospođo predsjednice, gospođo povjerenice, kolege i kolegice E, e, stanovništvo Moldove e, stoji pred velikim izazovima, političkim i ekonomskim izazovima. Kako se ona može suprotstaviti ovom velikom sukobu Europske unije i Rusije? Oni imamo ove uvoz iz e, Moldove e, nisu dovoljni. E, trebamo investicije u infrastrukturu jer će inače stanovništvo biti razočarano. Kako stoje s planovima za diversifikaciju gospodarstva u Moldovi? Pred nama stoje još veliki zadaci Trebamo e, se e, složiti s Rusijom o jednoj mirnoj budućnosti, o suradnji. E, tako će Moldova moći profitirati od budućeg razvoja. Hvala lijepa. Gospodine Šolc, gospodin Igor Šolte ima riječ. E, hvala lijepa na e, riječ što ste mi dodijeli riječ, dragi kolege i kolegice. Ja sam podržavam ovaj prijedlog e, autonomnih trgovinskih povlastica za Republiku Moldovu. Mi smo sa Moldovom potpisali sporazum o pridruživanju što, što ima za cilj užu trgovinsku suradnju E, moramo Moldovi dati lakši pristup europskim tržištima i smanjiti ovisnost o izvozu u Rusiju. Naravno, njihovi se standardi moraju prilagoditi europskim standardima. E, ovaj sporazum nije imao, nažalost, samo pozitivne rezultate. E, Moldova je dovedena u težu situaciju E, e, došlo je do zabrane izvoza u Rusiju i stoga mislim da Evropska unija e, snosi i odgovornost za takovu situaciju pa mora Moldovi tehnički i financijski pomoći. Hvala. Hvala gospodine Šoltes. Gospodin Gerolf Ademans ima riječ kao sljedeći. Hvala vam predsjednica. Simpatija koju pokazujemo moldovskim građanima. Kolege, ovo proširenje Europske unije i sve odluke u tom smjeru, sada kad gledamo Moldovu, to moramo zaustaviti. Zato što ljudi Europske unije ne žele više vidjeti proširenje. Moramo donijeti strateške odluke kad govorimo o istočnim granicama. Tu je čitav niz pitanja, imigracija, sigurnost. Nisam siguran da je to u najboljem interesu ljudi koje ovdje predstavljamo. Drugim riječima, riječ je o zemlji u razvoju i moramo zaustaviti ovaj proces integracije Moldove u Europsku uniju. Hvala lijepa. Hans Christian Fleder ima jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjednica. E, hvala lijepa. Ja bih htio pozdraviti izvještaj koji e, ćemo usvojiti jer imamo e, tri nove kvote za jabuke, za stolno grožđe i šljive. To je vrlo konkretan način e, kako pokazujemo da Evropska unija pomaže zemlji koja je ugrožena sankcijama e, Rusije. Podsjećam vam e, na to da prije no što su uvedene ove sankcije to su sankcije za zemlju koja živi od E, proizvodnje povrća i voća. ovo što smo čuli je šokantno. To je pomanjkanje uh, humanitarnih osjećaja. mi bismo time stigmatizirali stanovništvo Moldove na koje, koje teško su pogodile ruske mjere Europski stanovnici moraju pomoći Moldavi. vam pažnju na to da e, da su izbori u Moldovi potvrdili želju stanovništva Moldove da imaju europsku budućnost, da se bore protiv pritiska Rusije. E, hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Tonino Picula ima riječ. Jednu minutu. gospođo povjerenice, autonomne trgovinske mjere izvrstan su program Europske unije koji omogućuje ustupke i financijsku podršku europskim partnerima čija proeuropska orijentacija i predanost reformama nisu upitni privremeno povećanje kvota na uvoz spomenutih proizvoda iz moldavije u europsku uniju malen je financijski ustupak i snažna politička poruka moldaviji ali i rusiji da europska unija stoji uz svoje partnere. posljedice politiki motiviranog ruskog embarga moldavija snano osjea obzirom da forty prorauna dolazi od poljoprivrednih djelatnosti koje zapoljavaju ten populacije. takav financijski udarac ozbiljno prijeti ekonomskom oporavku i provođenju neophodnih reformi. aktualna zbivanja na istonim granicama unije čine moldaviju sve važnijem za angažman europske unije na istočnom susjedstvu nedavno održani izbori pokazali su da je moldavija većinski proeuropski orijentirana a što predstavlja snažan temelj za nastavak našeg partnerstva. moldavija je izabrala svoj put na nama je da je podržimo. Hvala lijepo gospodine Picula. Sljedeći govornik je gospodin mikel Kazimir Ujazdovski također na jednu minutu. Izvolite nie zawsze polityka unii europejskiej polityka zewnętrzna nije uvijek vanjska politika Europske unije e, ta koja je učinkovita i dobra, ali na početku ću reći da u slučaju Moldove možemo veoma jasno e, reći jednu stvar. U svim našim djelovanjima smo bili konzistentni i učinkoviti. Mi smo omogućili ovoj državi da se poveže sa europskim institucijama i veoma smo zadovoljni zbog toga, a posebno zato što je potpisan i taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. I sada moramo uvesti te e, autonomne trgovinske povlastice kao dodatan i veoma dobrodošao oblik podrške pro europskim težnjama Moldavije, Moldove. To je također veoma dobar odgovor s noše strane na ruski embargo. I samo po sebi je to konzistentno i e, mogu reći da sam zaista zadovoljan što je na nedavnim parlamentarnim izborima u Moldovi postignut odličan rezultat koalicija koja ide dalje ka Europi, nastavlja na putu ka Europi. I i ne smijemo imati, ne smijemo pokazivati europski egoizam, e, moramo pokazati solidarnost. E, hvala. Sljedeći, gospodin Rope. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Gospođo povjerenice, u načelu Pozdravljam e, ove amandmane na direktivu, e, odnosno uredbu. Moldavija ovisi o poljoprivredi i omogućavanju dodatnog, omogućavanjem dodatnog izvoza u Europu pomogli bismo njezinom gospodarstvu. No moramo se pobrinuti korist koju od toga bude imala Moldova e, dođe do svih, uključujući i uzgajivače šljiva jabuka i stolnog grožđa. Već preko šest mjeseci traži, traje ta kriza. Mnogo toga je rečeno o tome da se trebaju tražiti nova tržišta, ali u praksi nije baš postignuto mnogo toga. E, šljive i stolno grožđe neće dovesti do takvih velikih problema, ali zasičenost tržišta s jabukama e, čini situaciju kod tog voća malo kompliciranije. Hvala. Sada je gospodin Jean-Luc Schaffhauser. Dragi kolege, Moldova trpi gospodarsku štetu. E, nitko to ne može poreći. Moldova e, trpi posljedice Činjenica da se negira njezin identitet. Moldova treba izabrati stranu zapadnu Europu i NATO. A što se tiče Ukrajine, e, data su obećanja koja se ne mogu izvršiti. Narod je e, politički i gospodarski oslabljen. Sankcije e, su uvedene Rusiji i kad bi se ta politika e, prekinula ne bi bilo nužno uopće poduzimati mjere da se smanje posljedice takve politike. Europa se dijeli, e, imamo taj jaz između istoka i zapada, sprema se rat, e, NATO daje obećanja i SAD, a ta obećanja su protueuropska. Hvala. Michel Galer. gabarit Moskva, ovdje Moskva, ovdje Moskva. Kada bismo slušali ovo što kaže gospodin Schaffberger, mogli bismo zaključiti samo da ako nekoga treba natjerati u Europu, ako jedna zemlja može natjerati jednu zemlju da napravi nešto, onda je to Rusija. Rusija to čini. Ljudi se nama priključuju dragovoljno i mi smo zato ovdje. Mi smo e, država koja, e, odnosno mi se zalažemo za pravnu državu, za demokraciju. Mi nismo kao one stare strukture. Budućnost demokracija, demokracije je to što žele te zemlje. Što se tiče ovih e, autonomnih trgovinskih povlastica, mislim da je veoma važno za nas da mi reagiramo na pritisak koji je vršila, izvršila Moskva posebno što se tiče poljoprivrednih proizvoda. Reakcija koju smo mi imali je, naša reakcija je bila e, srazmjerna i naš stav prema Moldovi e, je cilj mu je bio da se izgrade snažne demokratske strukture, snažna vlada kako bi Moldova eh, mogla iskoristiti sve eh, najbolje iz eh, sporazuma o pridruživanju. Ali naravno i dalje treba provesti neke promjene, ali europski model može funkcionirati učinkovito u Moldovi. To je model koji služi ljudima u toj zemlji i koji im omogućuje da se okrenu ka uspješnoj budućnosti. Hvala gospodine Galler. Sandra Kanjete, sljedeća govornica. I prije nego što joj dam riječ, eh, želim joj se zahvaliti što se javila za riječ, zato što je ona jedina žena koja se prijavila da govori o, na ovu temu od zastupnika. Nastavit ću na latinskom nakon što se zahvalila predsjedavajući. Autonomne trgovinske povlastice za Moldovu nisu samo gospodarski važne, nego su i politički važne. Zato što to omogućuje Europskoj uniji da pokaže da je u stanju djelovati kako bi dala podršku demokraciji u europskom susjedstvu i ove povlastice će odmah pomoći gospodarstvu Moldove, a neće imati nikakvog utjecaja na europsko tržište. To je primjer kako Europska unija može e, se suprotstaviti Putinovim pokušajima da kazni one europske države koje su se odlučile za eurointegracije. Prije nekoliko tjedana na parlamentarnim izborima u Moldovi pobijedila je pro europska koalicija. Mi očekujemo da će vlada nastaviti s reformama koje su potrebne za europsku integraciju u Moldovi i to uspješnu integraciju. Ta odluka će biti još jedan pozitivni politički signal koji šaljemo Moldovi, no to ne može zamijeniti jasan, e, jasnu budućnost u kojoj Moldova može pristupiti Europskoj uniji. Nažalost, mnoge zemlje članice i zastupnici u parlamentu nisu još spremni za to. Hvala vam lijepa, gospođo Kanjete. Sljedeći govornik je sada gospodin Gabriel Slansberg, je također na minutu i pol. Thank you, chairman. Hvala. Gospođo povjerenice, gospođo predsjedavajuća, drago mi je vas i vidjeti tako kasno. Tokom nekoliko proteklih tjedana se počelo razgovarati o tome da, da bi Europska unija trebala raspravljati o jednom trgovinskom prostoru koji bi se protezao od Lisabona do Vladivostoka. A ja sam tada stalno govorio da bismo mi trebali govoriti o drugom ekonomskom prostoru koji se prostire od Vancouvera pa i do Kijeva i do Kiš, tako dalje, Kišnjeva i tako dalje zemlje kao što su moldova ukrajina e, posebno nakon uspješnih e, izbora pokazuju snažnu političku volju da krenu dalje ka reformama i sada moramo pokazati našu podršku e, moldovi na njenom putu ka europi. hvala. Hvala lijepa. Sljedeći gospodin Davor Ivo i pol gospođo predsjednice želio bih i ja e, ovom raspravom dati potporu procesu intenziviranja političkih i ekonomskih odnosa između europske unije e, i moldove. u tom procesu naravno da je bilo važno potpisivanje ugovora u lipnju koji je omogućio moldovi povećanje trgovine s europskom unijom i povećanje izvoza prema europskoj uniji. no moramo naravno konstatirati tu e, negativnu reakciju vlasti u moskvi na ovaj proces proces koji je bio u obostranom interesu i moldove i europske unije no izgleda da sama ta činjenica da moldova ide svojim putem je bila neprihvatljiva ruskim vlastima i njihovom geopolitičkom cilju dominacije nad prostorom bivšeg sovjetskog saveza. zato su oni u srpnju zabranili uvoz moldavskih poljoprivrednih proizvoda kako bi kaznili neposlušnost zemlje koju još smatraju svojim posjedom iz bivših sovjetskih vremena. naravno takva ruska mjera imala je negativne posljedice na moldavsku ekonomiju gdje je poljoprivredni sektor vrlo značajan a dovoljno je spomenuti primjer da ten radno aktivnog stanovništva radi baš u sektoru hortikulture. zato i u takvoj situaciji smatram da je potrebno podržati prijedlog komisije za uvođenjem tri nova proizvoda jabuke grožđe šljive na slobodni carinski režim uvoza u eu unutar atm regulacije. to će sasvim sigurno pomoći malim i srednjim poljoprivrednim proizvođačima ali pogotovo će poslati snažan signal i ruskim vlastima ali naravno i našim partnerima u moldovi da je europska unija s njima u solidarnosti. hvala. Eh, eh, Hvala gospođo Mi često kažemo da političari nemaju dušu niti srca kad se radi o institucijama kao što su Europska unija, no kada se radi o ovakvim prijedlozima mislim da možemo reći da imamo i dušu i srce. ali moramo pokazati da radimo što je moguće brže i da mjere koje poduzimamo su veoma važne u ovom momentu, posebno e, za e, poljoprivrednike e, koji trpe zbog politike koju provodi Vladimir Putin i njegovog utjecaja i kao što je rekla povjerenica dobro je da se otvaraju nova tržišta ali to se ne može učiniti preko noći i upravo zbog toga nastojimo um, se pobrinuti da pomognemo našim susjedima i onda ćemo zaista pokazati da imamo pravo srce i dušu i još i više i još i bolje. Mi to možemo učiniti bez da to ima negativnog učinka po naše poljoprivrednike jer kao što je rekla povjerenica mi govorimo o manje od 1% ukupne proizvodnje hrane u Europskoj uniji. Zato mislim da je to izvanredan prijedlog i to pokazuje, kao što kažemo na engleskom, da prijatelju nevolje je pravi prijatelj. Moldova je sada e, ima potrebu, nalazi se u nevolji, mi joj moramo pomoći. Hvala vam gospodine Kelly, posljednji govornik na popisu je gospodin Andrej Žip, također na minutu i 30. Hvala vam lijepa gospođo predsjedavajuća. Handlove są instrumentom autonomne trgovinske povlastice su instrument e, koji je dio e, naše dobrosusjedske politike i mi smo se odlučili za taj instrument kad smo vidjeli da nemamo drugog načina da pomognemo našim partnerima kao što je Moldova, Moldova e, kako bismo omogućili našim partnerima da višak svojih proizvoda prodaju na tržištu zemalja članica. To su dakle oni proizvodi koji bi inače bili izvezeni na rusko tržište. Ruska, Rusija je reagirala vrlo snažno na potpisivanje sporazuma i uspostava ove zone pojačane e, slobodne trgovine je također izazvala tu reakciju. E, ovo se uglavnom odnosi na poljoprivredno po poljoprivredne proizvode, ali te dodatne povlastice će nam omogućiti bolje trgovinske tokove i poboljšanje situacije u Moldovi. I time će se poboljšati situacija velikog broja radnika tamo. Drago nam je što smo vidjeli e, da su na izborima 13.9. u Moldovi pobjedili, e, dakle da su prošli kako su prošli. Prije izbora sam bio u Moldovi i ljudi su rekli da se ih jako brine taj embargo koje je nametnula Rusija. Mislim da ta brza reakcija eh, Europske unije može biti od velike pomoći našim partnerima u Europskoj uniji. Hvala vam gospodine kolega. I budući da sada niti muški, niti ženski zastupnici nisu izrazili za spontanom javljanjem za riječ mogu predati riječ gospođo povjerenici. Uh, Mislim da je ova rasprava pokazala vrlo snažnu solidarnost uh, uh, koja je zaista lijepo vidjeti tjedan prije Božića. To je jedna mala stvar za nas jer to uopće ne utječe na naše tržište 0,1% naše trgovine sa svijetom, ali to je veoma važno za Moldovu gospodarski, ali i politički, moram reći. To pokazuje da solidarnost nama nije samo puka riječ, nego nešto što smo spremni i u praksi pokazati prema našim prijateljima u nevolji i nadam se da će se to izglasati sa velikom većinom glasova i jer ćemo time pokazati da podržavamo one zemlje koje su se odručile za europski model razvoja za europske vrijednosti i da stojimo iza svojih riječi i odluka i da stojimo iza i uz naših, naše prijatelje u trenucima koji su teški za njih i mi ćemo svakako pratiti učinke ove odluke koja će nadam se biti usvojena sutra hvala e, Zahvaljujem izvjestitelju i odboru na tome što su vrlo brzo i vrlo dobro obavili ovaj težak posao. Hvala vam gospođo povjednice i sada još jednom ima završnu riječ e, gospodin e, izvjestitelj gospodin Solomoniša. E, hvala gospođo predsjednice. Ja također zahvaljujem povjerenici na jednako tako brzom radu na ovom dosjeu. Zahvaljujem kolegama koji su E, dali svoj doprinos raspravi. Vidim da se postupa u skladu sa zdravim razumom i mislim da je najbolja metafora da se opiše ova uredba koju ćemo sutra koju ćemo sutra usvojiti je taj efekt poluge koji je vrlo moderan ovih dana i e, sa ovime ćemo uz mali napor e, s naše strane gospodarski ćemo postići veoma veliki učinak na moldavskoj strani samo da reagiram na ovo što su rekli neki kolege. Gospodin Šolc, da, slažem se s vama. Trebali bi postati politike koje će omogućiti da se struktura BDP-a u Moldovi diverzificira i da ima proizvoda sa većom dodanom vrijednošću. Ja sam siguran da će sporazum o pridruživanju biti jedan važan instrument koji će to omogućiti uključujući i toga što će oni sada imati pristup tom jedinstvenom tržištu. Dakle, ovdje se radi o e, šljivama i jabukama, ne radi se o proširenju. E, proširenje je sasvim jedna druga stvar, mi sad ne pokušavamo e, usvajanjem odluke o jabukama potajno uvući Moldovu u Europsku uniju, ali ovo je, mi živimo u slobodnom svijetu, Moldova je slobodna, može se pridružiti Eh, Europi i eh, politički akteri, civilno društvo u Europskoj uniji mogu podržati taj eh, proces. Gospodin Da, mi okrivljavamo žrtvu za slovanje. govorimo da se negira identitet Moldove. To je doista deliri, nitko ne govori o moldovskom identitetu, nitko ne sili Moldovu da učiniš bilo što, to je demokratska država koja na demokratski način donosi svoje vlastite odluke. Hvala vam. Hvala vam, ovime je završena rasprava, glasovanje će se održati sutra.